je dva izvještaja. E, gospodin Farija ima izvještaj o upravljanju oceanima. E, gospodine Farija, imate e, četiri minute. povjerenice, kolege i kolege. E, oceani predstavljaju 80% e, površine svijeta, daju nam energiju, lijekove, e, gospodarske koristi. E, oni koristi e, e, čovječanstvu i razvoju čovječanstva. Industrija koja se bazira na oceanima predstavlja dodanu vrijednost od 3 milijarde eura, a povećat će se do 2030. Oceani su osjetljivi, oni imaju mnogo ekoloških resursa E, uspjeh oceana mora biti e, održiv. E, stoga trebamo one nam daju kisik, apsorbiraju 25% emisija CO2, smanjuju toplinu na cijeloj našoj planeti. Oni nam pomažu u borbi protiv klimatskih promjena, međutim oni su osjetljivi previše se eksploatiraju a imamo i e, zakiseljavanje voda imamo zagađivanje i nestanak bioraznolikosti. E, neki su e, problemi akutnih od drugih, klimatske promjene, zagađenost. E, što će vjerojatno otežati život ljudima u 2050. godine, na primjer. Trebamo jačati napore na regionalnom i globalnom nivou. E, to se e, prepoznaje u ciljavima razvoja Ujedinjenih naroda do 2030. zajednička komunikacija e, e, visoke predstavnice o upravljanju oceanima koja je sastavni dio mjera Europske unije e, do 2020. pokazuje da moramo u oceanima upravljati na održiv način, da mora imati E, e, bolje projekte za oceane. Upra, međunarodno upravljanje oceanima e, ima tri, dodiruje se tri sektora održivi razvoj, uloga Evropske unije u svijetu i konkurentnost. Sva su ta područja ključna E, situacija i stanje oceana je sve zabrinjavajuća, e, sve više zabrinjavajuća zbog e, ljudske djelatnosti. Svi moramo zajednički djelovati, odlučno djelovati. Izvještaj o kojem ćete glasati, kojem ste glasati glasati uključe partnerstva za oceane sa najvažnijim partnerima kako bismo imali bolje upravljanje oceanima. Naše postupanje oceanima će e, odrediti našu budućnost. E, oceani su plavo srce e, zemlje, našeg planeta moramo djelovati za oceane, E, nadam se dame i gospodo da ćemo u sutrašnjem glasanju imati vašu potporu. Sad ćemo imati slobodno javljanje za riječ. Gospođa Petikajnen ima riječ, izvolite. Prije svega želim zahvaliti e, kolegi fari na odličnom izvješću koje je pripremio. Želim e, ponoviti ono što sam već prethodno rekla a to je da Europska unija mora imati vodeću ulogu kada je riječ o boljem međunarodnom upravljanju oceanima i pripremi međunarodne konvencije koja bi se bavila tim upravljanjem i s drugim temama. E, dakle, iznimno je važno da imamo zaštićena e, morska područja, da e, u to uključimo mjere borbe protiv pre pretjeranog e, izlova ribe, e, zatim problem zaustavljanja, odnosno potrebu zaustavljanja zakiseljavanja mora i e, uvođenje odgovarajućih mjera zaštite. Ne želim ovdje niti govoriti o mikroplastici, e, jednom od najvećih izazova. Mnogo je problema pred nama, želim mnogo uspjeha komisiji, nadam se da će početi s tim radom što je prije moguće. Hvala vam lijepa. Hvala predsjedavajuća. Zahvaljujem gospodinu Farina na odličnoj suradnji koju smo imali do sada u pisanju ovoga izvješća. Izazovi koji su pred nama u pogledu oceana su ogromni. Klimatske promjene imaju utjecaj na ekosustav naših mora. A ribarstvo također vrši pritisak na globalne ekosustave. Imamo novu aktivnost u oceanima koja me zabrinjava a to je bušenje morskog dna. Ne znamo koje će posljedice to imati na ekosustave i na ribolov. Moramo imati veću transparentnost što se tiče E, donošenja odluka u pogledu bušenja morskog dna i upravljanje morskim dnom. Međunarodne vode nisu ničije vlasništvo, nego su odgovornost sviju. E, kako bismo mogli prepustiti to budućim generacijama, moramo imati bolju, transparentniju, e, transparentnije upravljanje i bolji osjećaj odgovornosti svih onih koji su uključeni u zaštitu morskog dna. arvoisa puhemies Hvala vam. Želim prije svega zahvaliti kolegi Fari na sjajnom izvješću. Znamo da je onečišćenje oceana jedan od velikih izazova, a plastika, odnosno 95% plastike na svijetu koristi se samo jednom i nakon toga se odbacuje, najveći dio te plastike završi u oceanima tone i tone plastike završavaju u oceanima boce i vrećice prije svega na tome moramo raditi na globalnoj razini iznimno je dobro da se plastične vrećice u Europi naplaćuju i da recikliramo plastične boce u Finskoj imamo dobar primjer već desecima godina recikliramo plastične boce, 92% svih plastičnih boca u Finskoj se reciklira. Trebamo tako činiti i u preostalom dijelu Europe. A također treba zabraniti mikroplastiku u proizvodima za osobnu higijenu. Potrebna nam je strategija Europske komisije vezano uz plastiku. Gospodin Polčak ima riječ. Hvala predsjedavajuća. Također e, želim e, se pridružiti onome što je rekao prethodni govornik u vezi kritičnih situacija u našim oceanima. Članak forty Europskog programa traži od nas da na duži način e, zaštitimo mora i oceane. Međutim, industrijski ribolov je katastrofa za bioraznolikost i za zaštitu morskih vrsta. Istovremeno, e, časopis Science početkom ove godine objavio je e, informaciju da je došlo do četverostrukog povećanja E, zona koje su opasne u našim oceanima, to su priobalna područja. Istovremeno e, kažu znanstvenici da bi se to moglo izbjeći e, suradnjom sa lokalnim zajednicama, pogotovo sa poljoprivrednicima. Također želim istaknuti da je jako važno govoriti o transportu, ali nemam više vremena za to. Hvala. Gospodine Hetman, e, mislim da ste zatražili da e, sudjelujete u slobodnom e, javljanju za riječ. Izvolite, imate riječ, a kasnije će govoriti gospodin bela. Hvala predsjedavajuća, zahvaljujem. Ispričavam se što se nisam javio ranije. Čestitam e, e, kolegi na ovom izvješću. Mislim jako važno za zajedničko upravljanje našim oceanima. Imamo e, zajedničku odgovornost postizanja ciljeva održivog razvoja. Ako mi to ne budemo učinili, onda će to biti teška situacija. Mi trebamo biti predvodnici. Znamo da je postignut veliki napredak u recikliranju, ali napredak je postignut samo u nekim dijelovima svijeta a e, tamo gdje napredak nije postignut, onda budućnost nije sjajna na, mi trebamo čvrsto odlučiti da ćemo povećati stopu recikliranja Europskoj uniji. Ako ne možemo biti predvodnici, nitko nas neće slijediti i to je zato važno. Eh, važno je govoriti o industrijskom ribolovu, o plastici, o zagađenju općenito. Europska unija mora biti predvodnik u tom pogledu i zato trebamo u ovom izvješću sagledati sve izazove koji su pred nama i moramo učiniti više na rješavanju ovog problema. Hvala. Gospodin Vela, povjerenik, ima zaključnu riječ. Izvolite. Hvala, predsjedavajuća. Poštovani zastupnici, kao prvo zahvaljujem izvjestiteljima gospodinu Fari i gospodinu Monteru i zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni na odrađenom poslu. Pozdravljam uh, uh, izvješće na vlastitu inicijativu Europskog parlamenta o oceanima i također podržavam e, opće ciljeve zajedničke komunikacije i e, pripadajuće akcije. Zahvaljujem svim govornicima na vrijednim komentarima. Ova zajednička komunikacija je važan korak naprijed jer je to prvi put da komisija i visoka povjerenica izrađuju ovakvu izjavu o oceanima. Ovom komunikacijom Europska unija postaje predvodnik e, na globalnoj pozornici kako bi se ojačalo upravljanje oceanima. Uspjeh konferencije oceanima koja se održala prije tri e, mjeseca na Malti pod okriljem Europske unije pokazuje našu namjeru da se suočimo s izazovima u pogledu oceana. Zajednička komunikacija o oceanima je integralni dio europskog odgovora na odgovor za agendu za održivi razvoj. Time se određuje deset akcija u tri e, prioritetna područja za sigurno i održivo upravljanje oceanima. Naš prvi prioritet je da se poboljša okvir za upravljanje oceanima. Globalizirani svijet treba bolju suradnju trebamo e, vjerovati u e, diplomaciju, u međunarodne institucije, ali nemamo pravo međunarodno upravljanje i nećemo nećemo ga nikad imati bez eh, koordiniranog upravljanja oceana. Dato Europska unija se zalaže kroz suradnju na multilateralnoj, regionalnoj i bilateralnoj razini, a također imamo i konkretne projekte i programe. E, isto tako promoviramo multilateralne prioritete za Europsku uniju u skladu sa globalnom strategijom Europske unije zaštita, zaštite mora i oceana. To možemo postići samo kroz suradnju. U tom kontekstu pozdravljam odluku o UN-a o sazivanju konferencije na kojoj će se izraditi tekst međunarodnog e, obvezujućeg instrumenta na temelju konvencije UNCLOS e, i tu će se govoriti o jurisdikciji i o drugim pitanjima gdje je Europska unija bila predvodnik mnogo godina. Naš daljnji cilj je da se angažiramo na međunarodnoj razini kako bi se smanjio pritisak na oceana, jer taj pritisak sastoji se od ne samo otpada u morima, nego se tu radi i o kiseljavanju vode i drugih problema koji ugrožavaju bioraznolikost. Sve to ovisi i o prikladnom planiranju i upravljanju resursima. E, prostorno planiranje u pomorskom području i poboljšanje zakonodavstva treba se poboljšati na međunarodnoj razini. E, I zato mi je drago što vidim vašu podršku u tom pogledu. Osim toga, strategija za plastiku će također biti dodatak našoj borbi protiv e, pomorskom, protiv pomorskog otpada. Također trebamo uzeti u obzir i radna mjesta i dohodak. Radimo sa mnogim državama i dajemo podršku održivom ribolovu, zaštićenim morskim područjima i upravljanju e, pri obalnih područja. Moramo potaknuti infrastrukturu i sigurnost u pomorskom sektoru. Imamo razne programe 590 milijuna eura je ukupna vrijednost, a mnogi su u pripremu u temelju programa od 2014. do 2020. godine. Osim toga, želimo imati više saznanja o našim oceanima, zato trebamo više investirati. Sto, više od 280 milijuna eura investirano je već u projekte istraživanja trebamo otvarati nove mogućnosti i trebamo ih iskoristiti na najbolji mogući način. Moramo bolje promatrati naše oceane i stvoriti ambijent koji će biti otvoren svima. E, moramo stvarati partnerstva u istraživanju mora i sklapati međunarodna partnerstva. E, upravljanje oceanima treba smanjiti pritisak na oceane. To je sve dio holističkog pristupa. Postoji logika u ovom pristupu. E, pritisak s kojim je suočen oceani e, nisu samo međunarodni, nego su nešto što je međusobno povezano. A uspjeh europskog djelovanja ne ovisi samo o nama, nego i o našim međunarodnim partnerima i zato pozdravljam vašu podršku za stvaranje partnerstva e, u e, borbi protiv e, zagađivanja oceana. Hvala vam na pažnji i zahvaljujem predsjedavajuća što ste mi dali riječ. Hvala